Preda, Nastavimo s glasovanje. Kristin Preda, jeste li nešto željeli reći? Ne o glasanju eh, koje imamo danas. Eh, želio sam vam zamoliti kao predsjednika i, gospodina Ostrevićijasa da, djeluju vrlo jasno eh, u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 Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Eh, Oprostite, ne mogu vas razumjeti.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 suzdržani. Provjerit ćemo 183. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. I video sudac kaže 93 naprema 3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

Zatvaram glasanje. 61.48 usvojeno. 228 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Provjera. 225 check. 225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 Provjera. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Četiri pet zajedno za, protiv, suzdržani, odbijeno.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 Sada dolazimo s glasanje o izmjenjenom nacrtu izvješća. Otvaram glasanje. Dva nedostaju. Želite li sudjelovati? Zatvaram glasanje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 Dear colleagues, we can continue now with our AFET meeting. I understand the machines have been reprogrammed. Dolazimo do točke broj 2, usvajanje dnevnog reda. Imamo li komentara? Gospodin Austrevičius, želi, ili gospodine Preda? Events in Moldova, Hoćete li nam nešto reći o događajima u Moldovi? Ako je to točno, predsjedniče, kao su se u Kišinju nije e, složio sa e, izborom novog gradonačelnika. To je, da, mislim da trebamo reagirati. Kristijan Preda je već e, rekao nešto na zajedničkom sastanku sa Envijem. E, imamo nešto od službe za vanjsko djelovanje. E, saznat ćemo točno što se događa u Kišinau pa ćemo vas o tome obavijestiti. Čim saznamo od EAS-a što se događa. Knut Fleckenstein ima riječ. Ne. moramo se složiti da u jednoj fazi moramo promijeniti malo dnevni red i ugurati e, reakciju na situaciju o Moldovi. Ako nemamo daljnjeg komentara, usvojamo dnevni red. E, priopćenja predsjedatelja je treća točka, nemam ništa za reći. Broj četiri. Odobrenje zapisnika sa sjednica od 19. do 20. ožuja, 12. travnja, 17. travnja, 26. travnja. Imamo li komentara? Ako nema komentara, onda smatramo da su zapisnici usvojeni. E, elektroničko glasanje, e, točka 5. Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europske unije i Republike Irak. Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europske unije i Republike Irak Gospođa Saifi je izvjestiteljica. Želi li ona nešto reći? Izvolite. Ne želite ništa reći. Odlično. Idemo eh, onda odmah na glasanje. Eh, počinjemo sa glasanjem. Sporazum o partnerstvu i suradnje između Europske unije i Republike Irak. Tko je za? Protiv? To je poimenično glasanje. Da. Tko je za? Otvaram glasanje. Oprostite. Ovaj, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. E, 51 prema 2 glasa. 52, Nina Gilija također ovdje. E, dolazimo do točke 6. E, amandman broj 51 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 56 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 58 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 17 za, 79 e, za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo s e, dužno poštovanje za potpredsjednika. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Nemamo mikrofona, oprostite. Nestao nam je mikrofon. 83 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 17 za, provjera. 83. E, Amandman 83 za otvaram glasanje. Za otvaram glasanje. Mislim da je usvojeno. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 18 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 19 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 20 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 100 e, za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti. Otvaram glasanje. Tri kolege još nisu sudjelovali. Tri glasa nam fale. Spavate ili vas nema? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani, usvojeno. E, amandman 105 za, protiv, suzdržani, usvojeno. E, kompromis 22 za, protiv. 105. Kolega, želite provjeru 105? 105. Provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. E, tražite da provjerimo jasne većine. Molim. Ali vidite, ako vođe e, e, skupina glubova pokazuju Gospodine Fleckenstein. kolega ima poteškoća danas ujutro. možda ne vidi dobro radi svjetla. Idemo dalje. Kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 23 za, protiv suzdržani usvojeno. 113 za, protiv suzdržani usvojeno. 24 za, protiv suzdržani usvojeno. 121 za, protiv suzdržani odbijeno. 122 za u, u, u tri dijela. Prvi dio za, protiv suzdržani usvojeno, drugi dio za, protiv suzdržani. Provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Usvojeno. Treći dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. 123 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 124 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 25 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 129 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 26 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 135 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 137 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 138 za, protiv, suzdržani, usvojeno. E, uvodne izjave. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvojene. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 5 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo broj 5. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Usvojeno. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 17 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 20 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Provjera. Provjera 20, otvaram glasanje. Zatvaram ga. Odbijeno jasno. 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Dolazimo do amandmana 24 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 25 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Provjerit ćemo 25. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. usvojeno jasnom većinom. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 13 za, protiv, suzdržani, odbijeno. E, e, kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 33 u 2. Da li smo usvojili kompromis 7? Jesmo. E, dio ne razmatre se. Drugi dio, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 42 za, protiv, suzdržani, odbija se. 44 provjera. 44 provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Odbija se. 44 za, protiv, suzdržani. Odbija se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 46 za, protiv, suzdržani. Provjera. 46. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 47 za, protiv, suzdržani. Odbija se. Sada dolazimo na mišljenje DVA. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Ne, neću sada o poljskim odnosima. E, tri za protiv suzdržani usvojeno, sedam za protiv suzdržani usvojeno, deset za protiv suzdržani usvojen, trinaest za protiv suzdržani usvojen, devetnaest za protiv suz, e, usvojeno, dvadeset usvojeno. 26 za, protiv suzdržani usvojeno. A sada imamo Konačno glasanje, elektronički glasamo. Kako smo to izmijenili, otvaram glasanje. Fale nam dva ili dvoje kolega. Zatvaram glasanje. Usvojeno 51 prema 3. E, čestitam kolegici Saifi. A sada dolazimo do točke 7. Preporuka vijeća o 73. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Eugen Freud je izvjestitelj. Izvoli, imaš riječ. Savjet jednostavno mi je da ne kažem ništa, ali ipak bih htio zahvaliti svim izvjestiteljima u sjeni i kolegama i kolegicama što su surađivali na nacrtu ovog izvješća. Hvala. Hvala lijepa, dragi kolega. Fra, gospođa Loh Bichler eh, eh, Usmeni amandman želim najaviti. Jučer e, su se e, e, Sjedinjene države povukle iz Vijeća za ljudska prava. Kao potporu izvjestitelju htjela bih pročitati duboko žalimo zbog odluke SAD-a da se povuče iz Vijeća za ljudska prava. Sudjelovanje u tom tijelu je neophodno i E, molimo e, američku administraciju da ponovno razmotri tu odluku. E, ovo je, stalno kritiziramo SAD, mislim da moramo sada reagirati sa ovim amandmanom. Nemam s tim problema, s tim usmenim amandmanom. Imamo li komentara od drugih klubova? Kristijan molim te uzmi <laughs> mikrofon, uključi mikro. Što želiš? Zamijeniti tekst, dodati nešto. E, gospođa Lohbiler, to je ažuriranje, dodatak. Već u tekstu kritiziramo e, nedostatke e, vijeća za ljudska prava kao takovog. Hvala lijepa. Ok, glasovat ćemo o tom usmenom amandmanu na kraju. Pred nama je još prilično dug popis. Počnimo. Pokušajmo biti što brži i što precizniji s druge strane. Charles Stenok, amandman 48. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 1. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 52 za, protiv suzdržani. Provjerit ćemo 52, otvaram glasanje. missing. Još nedostaje tri glasa. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 53 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 54 za, protiv, suzdržani. Provjerit ću 54. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Tjesna većina. 55 za, protiv, suzdržani, odbija se. 56 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 57 za, protiv, suzdržani, 57 moramo provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 58 za, protiv, suzdržani, odbija se. 59 za, protiv, suzdržani, e, odbija se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, ne, ispričavam se, 65 Kovačev za, protiv, suzdržani, usvaja se. 66 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 71 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 71. Lajnen. Otvaram glasanje. Očito tri kolege na ljevoj strani prostorije nisu zainteresirani za sudjelovanje. Zanimljivo. Zatvaram glasovanje. E, odbija se. Zatim 72 do 75 zajedno za protiv suzdržani odbija se. 82 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 5 za protiv suzdržani usvaja se. 85 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 86 za, protiv, suzdržani, odbija se. 87 za, protiv, suzdržani, odbija se. 88 za, protiv, suzdržani, provjerit ću. 88 Otvaram glasanje. Tri kolega još uvijek spavaju. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 89 za, protiv, suzdržani, odbija se. 90 za, protiv, suzdržani,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 Dolazimo do kompromisa 10 za protiv suzdržanje. usvaja se. Amandman 121 za protiv suzdržani provjerit ćemo 121 otvoran glasanje. Usvaja se Kompromis 11 za, protiv, suzdržanih usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 135 sa usmenim amandmanom. Kompromis 12 želite provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. prilično tjesno. To 35. usmeni amandman e, gospodin Kovačev za, protiv suzdržani usvojice, 136 za, protiv suzdržani provjerit ćemo 136. Ovo će biti još tješnije, mislim, što se rezultata tiče. šest kolega, probudite se. Zatvaram glasanje. 27.30 odbija se. 137. Glasanje po dijelovima u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani. Provjerit ću. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 27 prema 25. Dio 2. E, za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo i broj 2. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 138 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 140 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 140. otvoren glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Dolazimo na 145 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 146 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 146, gospodin Lajnen. Zatvaram glasanje. Odbija se. 147 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 148 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis ne. 176 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 179 čarstvenog za protiv suzdržani usvaja se 180 181 zajedno za protiv suzdržani odbija se 182 za protiv suzdržani provjerit ćemo 182 gospodin Mudi otvoren glasovanje zatvaram usvaja se. 183 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 184 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 185 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 186 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 187 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 187, otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 193 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerit ćemo ipak 193 Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 194 se ne razmatra. Mhm, dobro. 196 za protiv suzdržani odbija se. 197 za protiv suzdržani odbija se. 198 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 198. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Kompromis 23 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 204 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 206 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ne, odbija se. 207 za, protiv, suzdržani. Ja bih rekao da se odbija, ali provjerit ćemo. 207 otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Dolazimo do kompromisa 24 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 213 za, protiv, suzdržani, odbija se. 214 za, protiv, suzdržani, provjerit ću. Bilo bi korisno da dižete ruke. Otvaram glasanje. Tri kolege nedostaju. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 215 za, protiv suzdržani usvaja se 216 za, protiv suzdržani usvaja se 217 za, protiv suzdržani odbija se 218 za, protiv suzdržani usvaja se 219 za, protiv suzdržani 219 ću provjeriti. It's And it is closed. glasanje. Odbija se. Kompromis 25 za protiv suzdržani usvaja se. 222 za protiv suzdržani odbija se. 223 za protiv suzdržani usvaja se. 225 za protiv suzdržani Usvaja se ili odbija se, šta mislite? Provjerit ćemo 225, Helmut Scholz, otvaram glasanje. Svemu da. Vote is closed. It's been adopted. Usvaja se. Kompromis 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 234 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 235 za, protiv, suzdržani, odbija se. 236 se briše, 237 e, za protiv Oh, sorry. 236. 236. Ne, nije, nije bilo brisanje, nego zahtjev za brisanje. Prvo glasujemo za 20, 236 uh, za, protiv suzdržani, odbija se. Zatim gospođa Lohbiler 237 za, protiv suzdržani. Provjerit ćemo 237. Otvaram glasanje. The vote is closed. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Gospodin Borgesio. E, ja mi ne čujemo talijanski prijevod. Ne, ne, ne čujem ništa na talijanskom. Jel se štrajka ili nešto tako. Talijanska kabina, možete li nešto reći? Gospodin Pargezio, čujete, čujete li sada Italijane? Dobro. Gdje smo stali? 238 gospodin Kovačev za, protiv, suzdržani, usvaja se. 242 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 251 za, protiv, suzdržani, odbija se. 254 za, protiv, suzdržani, odbija se. 256 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 256. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 257 po dijelovima u pet dijelova čak. Dio 1 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Slobodno glasovanje. Otvaram glasovanje i zatvaram. Usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Usvaja se, rekao bih. Otvaram glasanje ipak. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Broj 3 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 4 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Broj 5 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo peti dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 258 za, protiv suzdržani, usvaja se. 259 za, protiv suzdržani. Provjerit ćemo 259. 259. Otvorno glasanje. Zatvorno glasanje. Usvaja se. 260 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 31 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 265 za, protiv, suzdržani, odbija se. 266 za, protiv, suzdržani, odbija se. 267 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo. 267, imate pravo, provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Vote is closed. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 268 se ne razmatra. 269 gospodin Šolc za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 269, otvoram glasanje. And it's closed. Zatvaram glasenje. Usvaja se. 276 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 279 za, protiv, suzdržani. Provjerit ću. 279. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 281 za, protiv, Suzdrženi. odbija se. 282 za, protiv, Suzdrženi. usvaja se. 283 za, protiv, suzdržani, odbija se, ali provjerit ćemo. 283, otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 284 za, protiv, suzdržani, odbija se. 285 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 286 za, protiv suzdržani usvaja se. 287 za, protiv suzdržani odbija se. 288 za, protiv. Provjerit ćemo. 287 trebamo provjeriti. 287 želite, pa to je bilo jako očito. No, s rezultatu jučer na razumijem. Otvaram onda glasanje. Zatvaram. E, odbijeno s tjesnom većinom. 288 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjeriti. Dobro, provjerit ćemo Moody 288, otvoram glasanje.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 suzdržani, odbija se. 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 38 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 309 Helmut Scholz za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvaram glasanje. The vote is closed. Adopted. Usvaja se. 39 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 316 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo ponovno, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. 318 do 321 zajedno za protiv suzdržani odbija se. Provjeriti. A to je bilo jako očito. Dolazimo do 322, gospođo Lohmiller. Za. Protiv. Suzdržani. Sad ćemo provjeriti. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Usvaja se.

326 za protiv suzdržani provjerit ću 326 otvoren glasanje zatvoren glasanje 30 do 30 prema 28, jako tjesno. 327 Lokbiler za, protiv, suzdržani, usvaja se 328 tenog za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodne izjave broj 1 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 40 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6 za, protiv, suzdržani, odbija se. 7 e, za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. 7, otvoram glasanje. Vote is Rejected. Number 8 in favor. Against. Abstentions rejected. 9 za, protiv, suzdržani, odbija se. 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12 za, protiv, suzdržani, usvase. se. 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 41 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dolazimo do amandmana 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20 za, protiv, suzdržani, odbija se. 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 27 za, protiv, suzdržani, provjerit ću. Amandman 27, otvoram glasanje. Zatvaram e, glasanje. Usvaja se. Kompromis 44 za protiv suzdržani. Usvaja se. Amandman 32 za protiv suzdržani. Usvaja se. 33 za protiv suzdržani. Usvaja se. Provjerit ćemo, može. 33 za otvoren glasovanje. Zatvoren glasanje. Odbija se. 34 za, protiv. Suzdržani. Provjerit ću. 34. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usva se. 35 se ne razmatra. Kompromis 45 za, protiv, suzdržani, usva se. Kompromis 46 za, protiv, suzdržani, usva se. 42 za, protiv, suzdržani, usva se. 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 47 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dolazimo do usmenog amandmana broj 2 koji je predstavljen na početku ovog glasanja. Za, protiv, suzdržani, usvaja se jesmo li došli konačno do e, elektroničkog glasovanja o cijelom nacrtu. Elektroničko glasovanje, otvaram glasanje. Još dvoje kolega nedostaje. Zatvaram glasanje. 29 prema 9 i 20 suzdržanih. Čestitam izvijestitelju. So, we're Kasnimo već 15 minuta, tako da odmah krećemo na sljedeću, sljedeće glasanje. Broj 8. Stanje odnosa između Europske unije i Kine. Izvjestitelj Bas Belder, želite li nešto reći? Ne. U tom slučaju možemo krenuti s glasanjem. Kompromis 11 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 12 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 104 za, protiv, suzdržan, provjera. 104, kastaldo. Zatvoreno glasanje. Jasno je da je usvojen 110 za, protiv, suzdržani, usvojeno 115 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 14 za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 15 za, protiv, suzdržan usvojeno. Kompromis 16 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 131 Boštinaru Lajnen za, protiv, suzdržani, provjera. Otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno s jednim glasom prevage. Tukiš Andrikine za, protiv, suzdržani, usvojeno. 134 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 139 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 141 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Provjera. Boštinaru Lajnen. Već drugi poraz u dvije minute. Otvaram glasanje. Knut, kom. Zatvaram ovaj put je još jasnije. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 152 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 170 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 19 za, protiv suzdržani, usvojeno. Kompromis 20 za, protiv suzdržani, usvojeno. 21 za, protiv suzdržani, usvojeno. 185 za, protiv suzdržani, odbijeno. 185 za, protiv suzdržani, odbijeno. 186 Dream Team, Lajnen Boštinaru za, protiv suzdržani, Provjera. Dakle, 186. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Ovaj put ponovno odbijeno. 187. Izvjestitelj za, protiv, suzdržani, To je odbijeno, ali provjerimo 187. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 27 naprema 26. 188. Izvolite. Sada trebamo pomoć e, video suca. Što se zapravo dogodilo s vašim uređajem? Žao mi moramo nastaviti, nije kraj svijeta, vjerujte. nisam glasala. E, tako da bi rezultat bio isti. E, dobro je da sad vidimo tko glasa, tko ne glasa. Pa hajdemo onda još jednom glasati. Zbog mira u kući. To smo trebali raditi tijekom utakmice između <laughs> Njemačke i Meksika. Dakle, 187. 187 iz početka. Otvaram glasanje. Sto Još nedostaju e, e, dvoje e, glasača. Nemojte mi onda reći da uređaj nije radio. Zatvaram. 27 naprema 28 odbijeno. 188. Gospođa Pitera za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 23 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 195 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 197 za, protiv, suzdržani, Provjera 197. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Kompromis 24 za, protiv su uzdržani, usvojeno. Sada dolazimo do 199. Nevjerojatno za, protiv, suzdržani, odbijeno. 200 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 201 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 202 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 25 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 203 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 12 i 14 za, protiv suzdržani usvojeno. 213 za, protiv suzdržani usvojeno. 220 za, protiv suzdržani odbijeno. 221 za, protiv suzdržani odbijeno. 222 za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 26 za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 27 za, protiv suzdržani usvojeno. 231 za, protiv suzdržani usvojeno. 239 za, protiv suzdržani usvojeno. 241 gospodin Castaldo. Po dijelovima glasanje. Prvi dio za, protiv suzdržani usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Ali prvi dio je bio usvojen. Dakle, drugi dio ćemo provjeriti. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Očito je da je odbijeno. 244 za, protiv suzdržani, odbijeno. 246 za, protiv suzdržani, odbijeno. 246 ćemo provjeriti? Može. Mir na zemlji. 246. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbijeno. 247 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 248 za, provjera. Amandmani gospodina Schaffhausena obično ne nalaze većinu, ali idemo provjeriti. 247. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Dobro da smo provjerili. 247, 248. Za, protiv, suzdržani, odbijeno. 249 za, protiv, suzdržani, provjera, aman, provjera 249. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje odbijeno. 251 za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvojeno. 252 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 253 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 255 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 256 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 257 za, protiv, suzdržano, usvojeno. Dream Team 258 za, protiv, suzdržani, izgubljeno ponovno, odbijeno. Uvodne izjave, kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 26 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 29 za, protiv, suzdržani. Jeste li vidjeli? 29 provjera, glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Jasna većina. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 46, neću reći čiji je ovo amandman za protiv, suzdržani, usvojeno. 47 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 52, sam izvjestitelj za, protiv, suzdržani, odbijeno. 53 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 54 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 55 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 59 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 59. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Odbijeno s jednim glasom razlike. Čak da ste glasali za, ne bi bila nikakva razlika. Gospodine Preda, zbog mira u kući ponovno ćemo pokušati. Eto, ponovit ćemo glasanje. Glasanje otvoreno. Dvoje nedostaje. Probudite se. Glasanje je zatvoreno. Sada je odbijeno. Šestdeset. Izvjestitelj za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. jedan za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 62 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 63 za. Protiv suzdržani, usvojeno. 64 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 66 kofere za, protiv, suzdržani, provjera 66, otvaram glasanje. Zatvaram. Usvojeno. 67 izvjestitelj za, protiv, suzdržani, usvojeno. 69 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 70 za, protiv, suzdržani. Provjera. 70. Otvoram glasanje. 70. Zatvaram. Usvojeno 71 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 72 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 73 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis, dakle 73 Kompromis 9 za, protiv suzdržani usvojeno. 10 za, protiv suzdržani usvojeno. 86 za, protiv suzdržani. Provjera 86, otvaram glasanje. Zatvaram ga. Uređaj ponovno ne rade. Sandra, vi ste glasali. Žao mi je, nemamo zahtjeva. Osamdeset osam i devedeset za protiv suzdržani Je li bilo suzdržanih ili... Ponovno, 88 i 90 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 89, gospodin Butikofer, za, protiv, suzdržani, za, dakle, usvojeno. 91 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 92 za, protiv, suzdržani. Jasna pobjeda, usvojeno. 93 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Sada smo došli na dio citata, citations. Za, protiv, suzdržani. Mislim da je nerješeno. Otvaram glas. Nijedan član odbora nije zapravo bio zainteresiran za sudjelovanje u glasanju. Amandman broj 1. Zatvoram glasanje. 46 naprema 2. Broj 2. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 3. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Četiri za, protiv, suzdržani, odbijeno. 5 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Šest za, protiv, suzdržani, usvojeno. Sedam za, protiv, suzdržani, odbijeno. Osam za, protiv, suzdržani, usvojeno. 9 za, protiv, suzdržani, provjera broj 9. Otvaram glasanje. Sandra? Zatvaram glasanje. Usvojeno. Broj 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno ne moramo glasati o svim ovim mišljenjima INTE. Nema glasanja, hvala Bogu. Sada stižemo do odbora ENVI. Ne možemo glasati u blokovima jer se razlikuju preporuke. Envi broj 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Envi 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 3 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Envi 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 9 za, protiv suzdržani usvojeno 10 za, protiv suzdržani usvojeno 11 za, protiv suzdržani usvojeno 12 za, protiv suzdržani usvojeno 13 za, protiv suzdržani provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Usvojeno. 14 za, protiv suzdržani, usvojeno. 15 ne glasamo, 16 za, protiv suzdržani, usvojeno. 17 za, protiv suzdržani, provjera 17, otvoram glasanje. Zatvaram ga. Usvojeno. 18 za, protiv suzdržani, usvojeno, 19 za, protiv suzdržani usvojeno, 20 za, protiv suzdržani usvojeno, 21, 21 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 21, otvaram glasanje. Zatvaram ga. Usvojeno. 22 za, protiv, suzdržani, provjera 22, otvaram glasanje. Zatvaram ga. Usvojeno. 23 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodna odredba A, usvojena, B za protiv suzdržani odbijeno, ali ćemo provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Usvojeno s uskom većinom. Citati Envija broj 1 za protiv suzdržani usvojeno i citati broj 2 za protiv suzdržani. Evo, sad ćemo imati pravu provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Usvojeno je. I sada dolazimo do konačnog glasanja o izmijenjenom nacrtu izvješća. Otvaram glasanje. Nedostaje vas troje. Probudite se, ovo je zadnja prilika za glasanje danas jer glasanje zatvaramo. Usvojeno 43 naprema 9. Čestitka izvjestitelju Basu Belderu. Hvala. Point of order. I'd like just to inform colleagues prior to their leave. Prije nego što kolege odu, želim ih e, izvijestiti o e, izvješću Europskom fondu za e, obranu. Nismo se usuglasili o sudjelovanju dakle između AFITA i ITRE. Kolege iz ITRE su pozvali dakle komisiju, imaju tehnički sastanak i zato me nije bilo. Ja sam otio otišao tamo i rekao da prije odluke o sastanku s čelnicima odbora eh, da je uistinu eh, neadekvatno održati takav sastanak i da to želim da se formalno zabilježi i želio sam o tome obavijestiti eh, kolege. Eto, to sam htio reći. Thank you, Hvala. Mogu li sve kolege koji nisu zainteresirani za nastavak e, sudjelovanja u ovoj sjednici napustiti dvoranu? Ovo je vrlo ozbiljno pitanje imamo različita mišljenja između ITRE i e, e, AFETA o odgovornostima vezanim uz Europski fond za obranu. Imali smo jučer sastanke čelnika odbora i nismo mogli pronaći rješenje. To znači da ćemo predsjednik odbora Buzek i ja morati o tome razgovarati. Morat ćemo donijeti odluku, hvala Mihajlu Galić što je bio na sastanku. Mislim da je to vrlo važan korak u ime našeg odbora. With 45 minutes Kasnimo 45 minuta i sada dolazimo do izvješća komisije. Obično smo na, eh, obično ovoga poštujemo rasporedno, međutim nešto je krenulo po zlu danas kad imamo kontroverzna izvješća, mislim da ćemo u buduće morati planirati bolje vrijeme. Dakle, točka broj 9, izvješće komisije o Srbiji. Izvjestitelj je kolega iz Njemačke, David McAllister. Daću ćemo sada riječ, njemu kao izvjestitelju, ako se vi s time slažete. E, Nastavit ću biti što kraći moguće jer e, već e, previše kasnimo. Imamo pet poruka u mojem izvješću. Srbija je na putu prema Europskoj uniji ona je na dobrom putu, e, poduzele e, važne mjere da se uskladi sa e, europskom pravnom stečevinom. Naročito je napredovala u razvijanju tržišne ekonomije u rastu i postigla tržišnu i financijsku stabilnost. Međutim, ona mora usvojiti i provesti potrebne e, reforme. Tu se ne radi o datumima, već o rezultatima. nadam se da će u sljedećih nekoliko mjeseci Srbija i dalje napredovati prema članstvu. vladavina prava je u samom središtu pregovora. E, Srbija se mora približiti e, nama E, otvoreno poglavlje je poglavlje o vladavini prava. To treba dovršiti. E, Beograd je angažiran da riješi neke probleme. E, naročito osigurati nezavisnost pravosudnog sustava i da suzbija organizirani kriminal. Treća poruka, sloboda medija treba biti zajamčena naročito situacija medija u zemlji nije dobra, treba biti poboljšana. Sloboda medija je sastavni dio demokracije, može se ne može se postići samo usvajanjem zakona, već treba stvoriti i klimu koja je pogodna za razvoj medija. Četvrta poruka, e, Srbija E, dalje e, normalizira e, odnose sa Kosovom. Predsjednik Vučić i vodi interni dijalog o tom postupku. Kosovo i Srbija sada moraju napredovati u provedbi već postignutih sporazuma u dobroj vjeri i na pristojan način isto tako srpske e, općine i zajednice u, na Kosovu su od ključne važnosti. Kao uvjereni parlamentarac mislim da je jako važno da Narodna skupština, Srpski parlament e, provodi nadzor nad e, izvršnom vlasti E, to je kvaliteta, kvaliteta zakonodavnog postupka se mora poboljšati. E, postupci se moraju skratiti. Narodna skupština mora e, imati, igrati ulogu kao demokratsko tijelo koje nadzire izvršnu vlast i važno je da Srbija ne odgađa akcije kako bi se uskladila sa europskom vanjskom i sigurnosnom politikom. Evo moje poruke. A sada se veselim vašim komentarima. Dati ću riječ u prvom redu izvjestiteljima u sjeni. Počet ćemo sa gospodinom Kukanom. Naravno, hvala lijepa, biti ću kratak E, slažem se s ovime što ste rekli u načelu. Gospodin Magalis je kao i uvijek obavio odlično svoj posao. Prošlog tjedna smo raspravljali sa srpskim nama situaciju u Srbiju u formatu e, odbora za stabilizaciju i pridruživanje. Srbija napreduje u pregovorima za pristupanje. Od 12 otvorenih e, e, poglavlja, dva su privremeno otvorena i dva će se još otvoriti ove godine. Mm, vidimo kako postupak pristupanja djeluje transformativno na zemlje E, predstavnici Srbije su e, izrazili spremnost da nastave taj e, postupak. Međutim, ako želimo uspjeti u toj ambiciji, imamo još izazovan proces reformi u zemlji E, čuli smo glavna područja na koje se treba fokusirati vladavina prava, pravosuđe, demokratske institucije, e, suzbijanje korupcije, organiziranog kriminala, civilne slobode, e, nevladine organizacije, dobro odnosi. Moramo natjerati, natjerati Srbiju da se drži visokih standarda E, to se naročito tiče pravosuđa, e, reforme javne administracije, javne uprave, kao i učinkovitosti rada parlamenta. O, parlament mora vršiti nadzor nad vladom. To se također odnosi na medije, na korupciju i organizirani kriminal moramo se, e, srpska vlada se mora više koncentrirati na ta područja. E, Srbija se mora e, više, i brže uskladiti sa vanjskom i sigurnosnom politikom Europske unije. Moramo vidjeti veći angažman naročito kad se radi sa drugim stranim silama koje se natječu u regiji slažem se sa gospodinom Kalestom da EAS e, provjeri e, obveze na koje su se obvezale obje strane, Srbija i Kosovo. Mm, Srbija je sada na pravom putu, e, mora učiniti još i više u ispunjavanju svojih obveza i provedbi reformi. Mislim da srpske vlasti moraju E, pojačati svjesnost građana o praktičnim, rezultatima europskih integracija. Hvala. Hvala gospodine Kukan, hvala što ste predsjedali e, sastankom sa Srbima prošlog tjedna u Strasburu. Sastanak je odlično prošao. Kolege, sada dolazimo do vaših komentara. Predlažem da e, završimo srpsku temu u 11.30, onda imamo Kosovo i Albaniju. Pa svaku intervenciju ograničavamo na dvije minute. Za SID će govoriti gospodin Fleckenstein. Nije ovdje. Možda će se vratiti. EKR, er, ECR er nije zatražio riječ Ivo Weigl za ALDE. Hvala lijepa. U prvom redu naglašavam da e, smo dobro pripremili e, ovaj izvještaj. Ja čestitam našem predsjedatelju na tome. Htio bih e, reći da će naš klub dati niz amandmana srpska vlada i vlasti trebaju znati da eh, ih ne pozivamo na besplatan ručak. Moraju eh, ispunjavati standarde i poštivati vrijednosti Europske unije. Mnoga područja su eh, nedostatna, mediji, pravosuđe, borba protiv organiziranog kriminala. Da ilustriram to na sa podacima koje sam dobio od nezavisnih e, nevladinih organizacija od 2012. 81, 81 umorstvo povezano s e, mafijom je zabilježeno u Srbiji. ti slučajevi nisu riješeni. Htio bih e, doprinijeti i formulaciji e, sukladnost sa e, vanjskom i sigurnosnom politikom e, Evropske unije. Naročito trebamo obratiti pažnju na preveliku prijateljstvo sa Rusijom, sloboda medija. Tu nemamo napretka. To je gorući problem u Srbiji i stoga to trebamo pocrtati u našim izvještajima i u našim raspravama. I na kraju, naravno, e, mi smo jako zainteresirani za napredak Srbije. Želimo da ona postane članica Europske unije. E, biti će to važan partner Europske unije na, u ovom dijelu našeg kontinenta. E, za zelene Ivo Šoltest ima e, riječ. Hvala lijepa. I ja zahvaljujem izvjestitelju što je pripremio nacrt ovog izvješća. E, on je ujednačen i sadrži glavna područja koja e, trebamo naglasiti. Slažem se, Srbija je na pravom putu prema evropskim integracijama. Ona je značajno napredovala Eh, u otvaranju poglavlja. Kao što smo već čuli u izvješću, razvija se eh, tržište, eh, imamo imamo rasti ekonomsku stabilnost u zemlji. vidimo i borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, međutim ima i prostora za poboljšanja zbog nekih e, e, informacijama koje nam dolaze iz civilnih organizacija, nevladinih organizacija, nema napretka u slobodi izražavanja i slobodi medija. Imamo još uvijek prijetnji e, novinarima, to se nastavlja što nije prihvatljivo. Slažem se s izvjestiteljem da Srbija mora ubrzati provedbu reformi mora osigurati nezavisno pravosuđe e, to je od ključne važnosti za nezavisno funkcioniranje zemlje e, građani moraju vjerovati sudovima moraju vjerovati u demokraciju e, pitanje odnosa Srbije i Kosova Veselim se nastavku dijaloga između Beograda i Prištine. Taj dijalog i pregovori s Kosovom idu dobrim putem. Mislim da će se naći sporazum prihvatljiv za obje strane. Nadam se da će ovog tjedna i sljedećeg tjedna vidjeti napredak na tom području. I na kraju, ali e, važno pitanje, e, pitanja okoliša nisu dovoljno uzeta u obzir u Srbiji. Pa ćemo i mi predati e, nekoliko amandmana. Veselim se dobroj suradnji sa izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni. Hvala lijepa. Hvala Igor Šoltez. Za e FDD, gospodin Kastaldo, Izvolite. Hvala lijepa na ovom izvještaju. Srbija tu e, vidimo zemlju voditelja za integracije sa e, Evropskom unijom zajedno s Crnom Gorom. Vidimo vidjeti kako napreduje e, e, to pregovaranje. Od 2014 e, su otvorena 12 poglavlja, dva su završena. Vidimo da se Srbija kreće prema integraciji. Prije nekoliko mjeseci je komisija predstavila paket proširenja to sada provjerava Venecijanska komisija. Imamo uključivi postupak i za civilno društvo. Transparentnost, javna uprava, suzbijanje korupcije kao i reforma kaznenog zakona. Borba protiv organiziranog kriminala, sve je to već spomenuto. Daljnji e, pozitivni aspekti e, poštuju se i prava manjina, e, recimo Roma. Mora se gurati i napredak na pitanju slobode izražavanja i slobode medija. Treba promicati otvoreno društvo. Srbija ima stabilne odnose sa susjednim zemljama, ima e, sporazume o suradnji. E, imamo napredak i u odnosima s Kosovom. Predsjednik Vučić je to e, iznio na jednom nedavnom sastanku s Kosovom doći će do pravno obveznog sporazuma. To će dovesti do stabilizacije regije. I na kraju Srbija, Rusija. E, vanjska politika, sigurnosna politika Srbije. Tu mi kao Evropska unija ne smijemo e, nekako postavljati Srbiji ultimatume. Moramo Srbiju transformirati e, i nekako e, reformirati njihove odnose s Rusijom. E, sve najbolje želim Srbiji i to ću i dalje braniti. Hvala. Hvala lijepa, Fabio Castaldo. A sada dolazimo do kolega i kolegica koji su zatražili e, Andro ima dvije minute, izvolite, govori za EPP. Hvala lijepa predsjedniče. E, pohvaljujem vaš rad jer imamo e, uravnotežen izvještaj. E, kratak komentar. Europski parlament je uvijek bio vrlo otvoren što se tiče poglavlja. Proces pristupanja mora biti zasnovan na meritumu zahtijevamo otvaranje više poglavlja. U poglavlju 23 imamo neko usporavanje rada. Prava nacionalnih manjina i e, vijeća za nacionalne manjine. Srpski parlament sada o tome glasa. E, to je važan dio akcijskog plana za poglavlje 23. Svi također znamo da prava nacionalnih manjina i ovo poglavlje ima veliku važnost za regiju i za sve susjedne zemlje. Prema tome, po mom mišljenju, u poglavlju 23 je došlo do napretka i to moramo uzeti u obzir. Vijeće odlučuje o otvaranju daljnjih poglavlja. Hvala, Andro Deli, u međuvremenu Knut Fleckenstein se sada pojavio, da ću mu dvije minute, dvije i pol minute po govorniku. Ne trebam dvije i pol minute, mm, začudno. E, vrlo ste dobro sastavili ovo o izvješće, e, gospodine e, predsjedniče. Slažemo se s ovim što ste rekli, na, slažemo se da preostaje još mnogo posla, recimo u, na području vladavine prava. U to nitko ne sumnja. Međutim, e, treba spomenuti da je postignut e, napredak. Činjenica stabilnosti u regiji je, po mom mišljenju, također važna. S druge strane, želim iskoristiti ovu mogućnost i priliku da razmislimo o odnosu između Beograda i Prištine. E, svi ste to e, spomenuli da je to važno za regiju, ali moramo biti oprezni da, da ne pišemo duge stranice teksta i potpisujemo ih, a da onda te stvari ne provodimo. E, provedba ne ovisi samo o vladi u Beogradu, već i o vladi u Prištini obje strane e, na obje se strane moramo u tom smislu obratiti. Nadam se da će se otvoriti i neki neka nova poglavlja sljedećih, e, u sljedećih nekoliko tjedana. E, to ćemo zagovarati, vidjet ćemo što će vijeće odlučiti o tome. Hvala lijepa. A sada dolazimo do sljedećeg govornika u ime Pučana, Kristijan Preda. Hvala predsjedniče. U prvom redu čestitam na izvještaju. E, ima i pozitivnih strana i izazova. Brojni su izazovi kao što su kolege već rekli. E, općenito govoreći e, provedba reformi kao i napredak u, borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. I e, također treba poraditi na pravima manjina, e, na obrazovanju, slobodi govora, e, korištenje materinjeg jezika. Mislim da u tome Evropska unija mora Srbiji pomoći do kraja bugarskog predsjedništva možemo otvoriti više od dva poglavlja. Na to su Srbi spremni. Mm, mislim da u, tom smislu treba glasati i vijeće. Hvala. Merci, Christian. We now come to... Hvala, a sada reč ima Dubravka Šujica. Thank you, David. First of all, I would Hvala David. E, prvo želim čestitati na ovom izvješću koje je vrlo uravnoteženo. Potpunosti se slažem s vama, kao što ste rekli u početku, ne radi se tu o datumima, već o dijelima koja su najvažnija. Definitivno ima napretka definitivno u razvoju funkcionalnog tržišnog gospodarstva, no potreban je daljnji napredak. Trebaju smanjiti e, sivo gospodarstvo, trebaju restrukturirati poduzeća i e, poboljšati praksu javne nabave. Ja srdečno pozdravljam e, akcijski plan za prava nacionalnih manjina tu naglašavam Vojvodinu i radujem se normalizaciji odnosa sa Kosovom. To bi trebalo nastaviti i ubrzati. I što ću još reći kao zaključak? Nisam sigurna da je Srbija spremna uskladiti se sa europskom vanjskom i sigurnosnom politikom. Tu trebamo biti jako oprezni. Srbija je izuzetno bitna za održanje mira u regiji i na tome moramo inzistirati jer je to jedan od najvažnijih točaka vašeg izvješća. Nadam se da će to razumjeti jer ti odnosi sa Rusijom i tako dalje znamo da se svijet mijenja, ali moramo biti vrlo oprezni ako ih želimo na svojoj strani. Hvala. Hvala, gospođa Zovko. here. <laughs> Sorry, I'm, a bit um, yeah, confused. Um, yeah, I would like uh, to congratulate. Žela bih vam čestitati na vašem izvješću i dodati e, nešto o pitanju imigracija što ću istaknuti u svojem amandmanu. Nedavno je e, Srbija ima e, pitanje sa Iranom i Bosnom i Hercegovinom i naglasila sam to kao jedan od uvjeta za Srbiju da ih treba pohvaliti za upravljanje e, migracijama. Oni trebaju e, biti pažljive u ukidanju viznog režima za zemlje koje su izvor migracija jer time dovode u opasnost susjedne zemlje. Hvala. Hvala, predsjedniče. Hvala vam na ovom izvješću koje je vrlo dobro. Tri stvari e, želim kratko iznijeti. E, idemo u velike e, detalje kad govorimo o parlamentarnom radu. To me uvijek malo šokira kad dajemo takove E, recepte za parlamente. Druga stvar, sloboda izražavanja, sloboda medija, svi se slažemo da su to temeljna načela e, Evropske unije i to je vrlo dobro pocrtano u vašem izvješću. Ali nešto što ne vrijedi samo za Srbiju. U mnogim komentarima smatramo da e, Nezavisnost medija znači odnose s vladom. To je međutim također i e, nezavisnost prema e, e, skupinama koje vrše pritisak, pressure groups. Tu moramo imati transparentnost jer imamo mnogo medija koji su jako protiv vlade koji imaju potpunu slobodu izražavanja koju međutim koji puta zloupotrebljavaju. Zlo e, ti mediji su nezavisni. A treća točka, e, slažem se s onim što je rekao gospodin Castaldo i e, Dubravka o potrebi da se e, usklade sa europskom e, politikom, vanjskom i sigurnosnom politikom. E, naročito se to odnosi na odnose s Rusijom. Tu trebamo pooštriti naše zahtjeve vis-a-vis Srbije. To je vrlo poseban slučaj. Mm, mm, ja, ja nisam međutim e, za povećavanje zahtjeva, općenito zahtjeva na Srbiju. Hvala. Merci, Anu Hvala, Anu A sada ću dati riječ e, gospođi Kanabera iz glavne uprave Hvala. Gospodine McAllister na izvrsnom izvješću koje uzima u obzir nalaze našeg izvješća o proširenju koje se odnosi na Srbiju. Mi se slažemo da oni jesu ukorijenjeni u toj perspektivi Europske unije i očekujemo da će se otvoriti još dodatna poglavlja. Važno je naglasiti da ritam pregovora sa Srbijom ne ovisi samo o tome koliko napredka se ostvaruje na tehničkoj razini u različitim poglavljima, već isto tako ovisi i o e, sposobnosti Srbije da napreduje po pitanju vladavine prava i normalizacije odnosa s Kosovom. Došli smo do kritične točke u pregovorima gdje trebamo da Srbija dokaže da zakonodavstvo funkcionira u praksi, da pokazuje rezultate rezultate. I vi ste spomenuli borbu protiv korupcije, organiziranog kriminala, slobodu medija i zaštitu manjina. E, tijekom vaše nedavne posjete u Svibnju naglasili ste sva ta pitanja i također ste posebno skrenuli pozornost na važnost praćenja e, i e, kontrole Europskog parlamenta Također ću reći da nam je drago da zajednički parlament i komisija mogu ostvariti važnu razliku i osigurati da proces proširenja bude temeljen na zaslugama e, treba osigurati napredak Srbije u tom procesu temeljenom na zaslugama, a tu je važno iskomunicirati koristi od pristupanja Europske unije prema srpskom narodu. Također e, bitno je da se u Srbiji e, podržava jedan e, proeuropsko raspoloženje. Hvala vam još jednom i još jednom vas pohvaljujem na ovom nacrtu. Hvala gospođa Luic Kalavera. Ima li danjih komentara? svima. Zahvaljujem onda na e, napomenama. Te e, se radujemo zajedničkom radu na ovom izvješću. Rok za amandmane je 30. kolovoza 11 ujutro, znači imate cijelu ljetnu stanku za amandmane. Drugo razmatranje će biti 27.9 tog ako i, glasovanje na plenarnoj u studenom. Dolazimo do desete točke, malo smo već nadoknadili, sedam minuta, izvješće komisije o Kosovu. I sada mi je zadovoljstvo dati riječ našem izvjestitelju, gospodinu Igoru Šoltesu. Gospod hvala za eh, besedo. Pri Hvala što ste mi dali riječ. Kada sam sastavljao ovo izvješće o Kosovu, pokušao sam biti što realniji moguće e, i naglasiti ona pitanja koja sam smatrao najvažnijima u smislu napretka ove zemlje. Bio sam ograničen što se tiče duljine teksta. Tako da su ovo samo neki najvažnije točke koje ćete vi sigurno obogatiti vašim amandmanima. E, za uvod ću samo reći da definitivno možemo reći da je Kosovo ostvarilo korake prema napredu u nedavnoj prošlosti. Taj napredak bi mogao biti i bolji. Postoje brojni razlozi za to. Jedan od razloga jest da su političke stranke u parlamentu podijeljene na način da je teško iznaći konsenzus. Istovremeno, unutarnja komunikacija je također problematična u određenoj mjeri. Međutim, usvojen je određeni broj zakona koji idu u smjeru integracije s Europskom unijom, što je izuzetno značajno. Još jedna stvar koju vrijedi naglasiti su važni koraci e, učinjeni u smislu ratifikacije e, sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. To je e, najvažniji uvjet za E, viznu liberalizaciju s Kosovom. To je važno jer Kosovo je jedina zemlja na Zapadnom Balkanu čiji građani ne mogu slobodno putovati u Europskoj uniji Europski parlament i Europska zajednica e, e, šire gledano moraju djelovati kao pozdani partneri i ako su uvjeti ispunjeni, onda trebamo odraditi svoj dio na području liberalizacije viznog režima. Nadam se da, je, da postoji politička volja u, e, u ću i da će se to dogoditi uskoro. U svojem izvješću naglasujem i pitanja korupcije i organiziranog kriminala koji još uvijek predstavljaju problem. To je proces koji će se nastaviti i u buduće. Mislim da će biti potrebni značajni napori kako bi se smanjili e, rizici e, u odnosu na na, na to. E, zatim imamo i pitanje politike pravosuđa, drugih e, nekih e, funkcija vlade i tako dalje. No postoji i problem u čuvanju i održanju registra za borbu protiv korupcije na najvišoj razini. Suradnja između pravosuđa, policije i redarstvenih i policijskih tijela je ključna. I nadamo se da će se to nastaviti, nadamo se da će i ovo nedavno ubojstvo što prije moguće biti riješeno. trebamo naglasiti i ono što je već djelomično spomenuto u izvješću o Srbiji. Želimo vidjeti normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine i želimo da se taj dijalog nastavi što je prije moguće jer će to nas dovesti bliže našem cilju, a to je da obje strane ispune svoje obveze u okviru ovog dijaloga, kako bismo mogli poduzeti taj izuzetno značajan korak e, dalje. Važno je da taj dijalog e, se odvija na transparentan način jer je e, ispravno i pravedno da Kosovski parlament bude informiran to će im dati ovlasti da odobre ili podrže daljne korake. I zaključit ću e, time što ću naglasiti jedno pitanje koje nije nevažno, a to je pitanje e, okoliša. U izvješću od ove godine Stavili smo naglasak i na pitanja okoliša, govorimo o kvaliteti zraka primjerice u Prištini to e, je nešto što utječe na zdravlje ljudi koji tamo žive, a konkretno u Prištini je to posljedica energetskog sektora jer je tamo je elektrana jedan od najvećih zagađivača u regiji i Europska unija bi mogla e, učiniti svoje u smislu pruženja pomoći u tom smislu program e, energetske obnove je tamo ključan ako želimo poboljšati kvalitetu života. Evo, to je sve ukratko. Siguran sam da e, moji kolege, izvjestitelji u sjeni, će e, izniti vrlo dobre amandmane i da ćemo na kraju imati odlično izvješće. Hvala. Thank you, Igor Hvala Igor Šolteš na ovoj prezentaciji. A sada dajem riječ predsjedniku delegacije za Bosnu i Hercegovinu, e, gospodinu Piculi, ali on nije s nama. Stoga ću dati riječ različitim političkim klubovima. U ime Pučana prvi je gospodin Preda. Hvala predsjedniče. Zahvaljujem kolegi Šoltešu na ovom izvješću. Malo sam iznenađen da e, vidim u prvoj verziji mm, primjedbu da pet država članica nisu priznale e, Kosovo. Od 28 članica pet nisu priznale Kosove. Mm, mm, to je praksa u Europskoj uniji jer imamo to je priznavanje činjeničnih e, situacija. Ne spominje se e, korištenje koje je vrlo često mm, korištenje e, zemno korištenje plina mm, govor evo Parlamentu ima odgovornost za to. Priština, odnosi Priština i Beograd. E, tu očekujem mnogo od provedbe e, potpisanih sporazuma. Recimo, pridruživanje e, srpskih općina Dijalog će opet početi e, krajem ovog tjedna. Možda će se situacija deblokirati. Očekujemo pozitivan dnevni red ovih pregovora. Jer to a, e, još uvijek se postavlja pitanje država koje nisu još priznale Kosovo. Hvala. Thank you, Christian Preda. Mr. Panzeri. Kristijan Trena, gospodin Panzeri sljedeći. Hvala. Hvala izvjestitelju. E, mislim da je Kosovo sastavni dio strategije Zapadnog Balkana, a to je strategija koju moramo slijediti. Međutim, Kosovo je i neka vrsta termometra koje pokazuje e, kontradikcije u toj strategiji s europske strane. Engleski prijevod funkcionira, njemački ne čujete dobro. Da, idem iz početka onda. Rekao sam da je Kosovo sastavni dio strategije Zapadnog Balkana i da istovremeno predstavlja termometar koji pokazuje kontradikcije u toj strategiji na europskoj strani. Primjerice, proširenje. Prije nekoliko trenutaka smo razgovarali o Srbiji. Moramo odlučiti hoćemo li provesti politiku koja će dovesti do tog proširenja, kao što ja mislim da bismo trebali, no ne možemo slijediti strategije neproširenja i izbjegavanja vanjskog utjecaja u regiji, pritom mislim na ruski ili turski utjecaj. Još jedan problem o kojem smo razgovarali je nedostatak priznanja pet zemalja, e, tako da mislim da to nije dobra osnova za eh, širenje ovog procesa na Zapadnom Balkanu. Eh, na Kosovu postoji velik politički problem sa političkom fragmentacijom koja je imala negativni učinak na ulogu Skupštine i utječe na učinkovitost vladinih eh, koraka. E, imamo neprihvatljiva djelovanje različitih parlamentaraca, primjerice korištenje suzavca, e, što se definitivno ne može smatrati e, da, parlament na taj način igra svoju ulogu. takve prakse treba osuditi tu je sporazum o granicama sa Crnom Gorom, ali i pravosudni sustav, borba protiv korupcije. Sve to treba slijediti odlučnije s mnogo više napora, a osobito e, u odnosu na tijela na Kosovu koje moraju se učinkovitije boriti protiv pranja novca i e, relevantno zakonodavstvo treba uskladiti sa pravnom stečevinom Europske unije i međunarodnim pravilima. Također treba naglasiti poglavlje ljudskih prava. Istina je da postoji pravni okvir koji zadržava na neki način europske standarde, međutim i dalje postoji problem primjene tih standarda koji su daleko, daleko zaostaju. Također, E, imamo e, problem sa slobodom izražavanja i na kraju što se tiče normalizacija odnosa sa Srbijom, Kosovo i dalje je opredjeljeno prema tom dijalogu, no potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se postigao napredak u trenutku kada pišemo izvješće o Srbiji pitanje Srbije je doista vrlo blisko povezano sa pitanjem Kosova. Jako je bliska ta veza. E, ne može, mislim da se ne može uključiti e, Srbija, a da se Kosovo pri tome ne uključi. To bi bio ozbiljan problem. Hvala vam, gospodine Panzeri. Sada ću vas obavijestiti da smo dobili e, odgovor uh, službe za vanjske aktivnosti o dnevnom redu. Znači, možemo imati dodatnu stavku, dodatnu točku sutra o situaciji u Moldovi i to nakon razmjene mišljenja sa um, zamjenikom ministra vanjskih poslova Katara. Jeste li suglasni? E, dakle, možete, možemo doći sutra. U koje vrijeme bi se to održalo? oko 10.30. E, tajništva klubova mogu obavijestiti e, kolege koji su zainteresirani za to, poslat ćemo vam informacije. Dakle, sada nastavljamo s govornicima za Alde gospodin Weigl. ja ću zapravo dati svoju riječ e, kolegici. Hvala. Prvo ću se zahvaliti e, i čestitati izvjestitelju na dobrom izvješću. Za nas u ALDE u nacrt izvješća odličan je temelj. Mi bismo željeli e, naglasiti nekoliko točaka. Dakle, treba naglasiti pitanja e, kao što su i e, pitanja rodne ravnopravnosti, nezaposlenost žena, e, sudjelovanje žena u politici i slična povezana pitanja. Jednako tako vezano sa Eulexom, mislim da bismo trebali biti ići u dubinu kada je riječ o novom mandatu. Kad je riječ o obrazovanju, treba više pozornosti posvetiti naporima protiv segregacije izvješće o zdravstvenom sustavu sveobuhvatno je, ali treba povezati tu i još spomenuti pitanja kvalitete lijekova. Kad je riječ o gospodarstvu, treba naglasiti važnost malog i srednjeg poduzetništva. Također treba primijetiti da je došlo do e, razvoja nacionalističke i desničarske retorike e, i zapravo trebamo poticati pomirenje u cijeloj regiji primjerice kroz kulturne projekte. Na kraju treba još dodati e, e, napomene o napretku u Kosovu, primjerice u e, rodnoj ravnopravnosti, napredak u slobodnom kretanju dobara i usluga i borbe protiv nezakonite migracije. Hvala vam. Hvala vam. Sljedeći je gospodin Epideus. Hvala vam, predsjedavatelju. Izvješće o napretku, o pristupanju Kosova vrlo je jasno i precizno. E, spominju se poteškoće i problemi e, koji su pred nama dakle problemi ako se ta zemlja pridruži Europskoj uniji treba navesti sljedeće. Naime, da bi se neka zemlja pridružila Europskoj uniji ne treba samo se baviti uskim političkim pitanjima. Trebamo se pozabaviti i napretkom koje je sama zemlja postigla. Ako se pridruže oni Europskoj uniji, to će stvoriti za nas probleme, to je za Europsku uniju će stvoriti probleme. Naime, to je zemlja koja se odvojila od Srbije. Bila je dijelom Srbije. I e, zapravo je to koljevka srpske civilizacije, tako da je tu e, izvorište mnogih problema. Biće bit će teško razgovarati e, s Beogradom i postići dobar zaključak. Neke države članice nisu priznale Kosovo i to je uobičajeno upravo zbog načina na koje je Kosovo stvoreno. To bi moglo također stvoriti presedan za druge zemlje i stoga treba biti iznimno oprezan o tome što trebamo od njih tražiti da postignu kako bi se pridružili Europskoj uniji, kako bismo izbjegli dodatne probleme. Kosovo već želi stvoriti konfederaciju s Albanijom. To bi dovelo do većih problema na tom području zato što Albanija ima ekspanzionističke e, tendencije prema susjednim zemljama i mi moramo biti uistinu vrlo oprezni. Dakle, u načinu na koji ćemo njih primiti u Europsku uniju. Hvala vam. Sljedeća je Dubravka Šujica. Hvala, Davide. Mislim da imamo dva ključna problema Zahvalit ću gospodinu Šoltesu na prvom izvješću o napretku, no treba ga izmijeniti. Kao što rekao, dva su ključna problema kada govorimo o Kosovu. Prvo, pet država članica nije priznalo Kosovo, tako da to jest naš problem. A drugi je da postoje vrlo uske veze između pristupanja Srbije i pristupanja e, Kosova. Bez poboljšanja dijaloga, i normalizacije odnosa, ništa se neće moći dogoditi. Dakle, te dvije stvari su iznimno važne. A ono što mi nedostaje u izvješću je gdje govorite o mostu u Mitrovici, ali niste spomenuli e, srpske općine na sjevernom dijelu Kosova. Dakle, toga u izvješću nema i mislim da to također treba uvrstiti pozdravljam e, demarkaciju granice sa Crnom Gorom, međutim bez liberalizacije viznog režima ništa neće nam pomoći. Dakle, pozdravljam ono što ste spomenuli vezano uz liberalizaciju viznog režima. Dakle, da zaključim, e, u sljedećih nekoliko mjeseci trebamo vidjeti amandmane. Hvala. Knut Fleckenstein. Gospodin Pancer je e, već rekao sve za naš klub, ali jednu točku bih jasnije formulirao nego što su to učinili drugi govornici. E, to važi i za druge zemlje Zapadnog Balkana, da moramo kao EU ostati vjerodostojni ako želimo ostati vjerodostojni prema Kosovu, ako želimo da se tamo provode više reformi i da e, na to pozivamo s pravom, onda i mi moramo e, napraviti našu domaću zadaću. Moramo jasno definirati koje preduvjeti još nisu ispunjeni e, liberalizacija viznog režima do koje će doći oni su jedina zemlja koja nema mogućnost da slobodno putuje po Europi. E, e, uvijek smo e, govorili o tome. Sada je, mora biti, evo, regulirano je pitanje granice sa Crnom Gorom. To je bilo bolno i e, vijeće bi moralo e, poslati signal da će se liberalizirati vizni režim. Hvala lijepa Knut Fleckenstein. Hvala vam. Imamo tri govornika na popisu. Ivo Weigel, Ergo Kugan i gospodin Baštinaru. Ivo Weigel. Danas ću govoriti na materinom jeziku, pa vas molim da stavite slušalice. Moja kolegica, gospođa Vautmans, je u osnovi naglasila najvažnija pitanja za naš klub. Dakle, gospodarska konsolidacija Kosova kao budućeg partnera zajednice. Mnogi govornici prije mene rekli su da odnos između Srbije i Kosova je iznimno bitan i da je dijalog između te dvije zemlje bitan. To će imati učinak na europsku perspektivu i kad je riječ o Kosovu i kad je riječ o Srbiji. Međutim, danas govorimo o europskoj perspektivi Kosova. Stoga smatram da je vrlo važno da u ovom dijelu, bivšeg dijela e, Jugoslavije, da se zadrži realistična perspektiva kad je riječ o EU. E, u izvješću su brojni nalazi e, koji pokazuju da je relativan ili činični napredak e, postignut, međutim on je nekada nedostatan. Treba zapamtiti da je Kosovo bilo, e, bila najmanje razvijena dio, najmanje razvijen dio bivše e, zemlje, tako da mora u istinu Um, jače napredovati. To trebamo imati na umu. Trebamo poštivati Kosovo. Kosovo zaslužuje poštovanje i Beograda i to se odnosi na bilateralne uh, odnose između Beograda i Prištine. Dakle, postoje uh, neki događaji uh, između dvije zemlje i mi uglavnom čujemo da se to događa na teritoriju Kosova, što je možda istina. Međutim, ljudi koji su akteri ondje vrlo često dolaze iz Srbije i oni ne poštuju lokalnu e, vlast, niti lokalnu primjerice policiju, niti poštuju lokalne običaje, a niti dobre susjedske odnose. Na kraju ću reći još nešto, istinu ne razumijem Španjolsku i njenu rezervu kad je riječ o perspektivi Kosova u smislu pristupanja Europskoj uniju oni e, pokušavaju zapravo izjednačiti Kosovo i vlastite odnose koje imaju u Kataloniji i Baskiji. Kosovo je drugačija priča i mislim da to ne bi trebalo imati učinak na perspektivu Kosova. Hvala. Hvala Ivo, Edward Kukan. Hvala, nekoliko komentara. Hvala Igoru Šortesu na dobrom izvješću i što je u njega uvrstio zapravo ključni e, sadržaj kad je riječ o onome što je prošao Kosovo. Da, napredak je postignut, međutim ja bih očekivao više napretka, više od političkih vođa na Kosovu trebamo vidjeti e, dosljednu i iskrenu posvećenost ovim procesima, pogotovo u smislu vladavine prava i borbe protiv korupcije. Nitko nije spomenuo to da bi politički vođe trebali pokazati i posvećenost posebnim komorama i zbog čega je došlo do sastanka između delegacija europskih e, i komisijskih parlamenata i oni nisu mogli e, da zapravo doći do zajedničke deklaracije. To nije dobro. S druge strane, želim čestitati Kosovu na konstruktivnim bilateralnim odnosima i da su napokon e, došli do demarkacije granice i treba im priznati usklađivanje e, sa zajedničkom e, vanjskom i sigurnosnom politikom EU mi moramo biti objektivni i pošteni e, prema tim partnerima kad je riječ o dijalogu. Trebali bismo čak i koristiti iste riječi u rezoluciji o Srbiji i rezoluciji o Kosovu, jer e, u suprotnome će jedni i drugi smatrati da nismo pošteni prema njima. Srbi e, kažu da samo njih krivimo, Kosovari kažu da njih krivimo, tako da mislim da je tu naša vjerodostojnost upitna i da moramo im pomoći i da nema, e, uopće, nije uopće upitna budući razvoj e, Kosova prema e, Europskoj uniji. I na kraju primijetit ću da su mnogi govornici govore o nadi kada je riječ o pristupanju Europskoj uniji. Mislim da nada nije zapravo primjerena riječ. Gospodin Kukan i hvala dva komentara vezana uz nadu koju je spomenuo kolega Kukan. Ako je samo riječ o nadi, onda treba otići u Jeruzalem do zida. Međutim, ono što je jasno da nema alternative. Nema zamjene e, pomirenju između Beograda i Prištine. To je sasvim sigurno. Dakle, te dvije strane ne smiju zanemariti taj faktor koji zapravo stoji na putu na e, njihovom pregovorima i budućem pristupanju. I zato treba inzistirati na e, napretku u procesu pregovora. To je najvažnije. Drugo, strateški nemoguće je gledati integrirani zapadni e, Balkan i onda imati e, u sredini crnu rupu. Dakle, to naprosto nije strateški moguće. Ne možete napraviti izolirani otok koji je e, potpuno odvojen od potencijalnog bloka. I treće, vrijeme postaje problem za cijelu regiju ako ne vidimo napredak u našem pristupu Kosovu. I na kraju, kako bih odgovorio Vajgalu, pet zemalja koje nisu priznale Kosovo. Pa nije tu riječ o Kosovu. Možda oni nemaju nikak, možda nema nikakve veze sa odnosom našim prema Kosovu. Razlog zašto pet zemalja nije priznalo Kosovo odnosi se na način na koji tih, te pet zemlje, pet zemalja gleda međunarodno pravo i odredbe o samoodređenju i na odvajanju. I zato ja molim komisiju, vijeće i ovaj odbor da razmisle o odredbama ili o jamstvima koje mi možemo dati tima zemljama, kojih je pet, kako bi e, primjerice Rumunjska nema ništa zajedničko s Kosovo, nema nikakve sukobe, nikakve sporove. Pa ipak moj predsjednik je nedavno rekao da možemo pomoći e, pregovor, pregovorima dok smo e, iz Prištine dobili negativnu reakciju. Dakle, treba E, razmotriti taj razlog, zašto se to ne događa i kako možemo to olakšati u budućim pregovorima. Kolega Boštinaru, hvala vam. Gospođa Ruiz Calavera iz DG Hvala gospodinu Šoltesu na odličnom nacrtu rezolucije koje svakako uzima u obzir nalaze izvješća komisije iz 2018. Znam da ste bili na Kosovu prije dva tjedna i da ste bili dobro primljeni. Slažem se da vidimo pozitivna napredak na Kosovu, investicijska klima primjerice, kao i ratifikacija demarkacije granice s eh, Crnom Gorom, no istovremeno brzina eh, napretka implementiranja EU reformi je naprosto eh, premala. Vi ste govorili o polarizaciji eh, na političkoj sceni, o izborima 2017. Tako da svakako treba ohrabriti Kosovo da ide dalje sa reformama imamo vrlo važan interes u tome da se e, provode e, ekonomske reforme i zapravo je tu nužno izbjeći bilo koju inicijativu koja bi mogla e, ugroziti makroekonomsku stabilnost u, u dugom roku. Dakle, važne su reforma javne uprave, te reforme vezane uz vladavinu prava. Kad je riječ o zaštiti okoliša, svakako je čist zrak e, nužan e, za građane Kosova i zato se zalažemo kod kosovskih vlasti da, se, e, da imamo politiku koja se odnosi na energiju i na korištenje i obnovljivih iznova energije u energetskom miksu. Drago mi je da imamo zapravo 10 milijuna odvojeno za energetski sektor na Kosovu, to jest da zgrade naprosto bude, budu e, e, obnovljene imajući u vidu energetsku učinkovitost. Slažem se s gospođom Vautmom o važnosti e, kulture u smislu pomirenja, ali i gospodarskog razvoja. I zato smo zatražili provođenje pilot projekta pomoću kojeg bismo zapravo e, stvorili, e, iskoristili kulturalnu baštinu e, i ponudili neke proizvode i kojima će se i e, poticati ljudi u regiji da putuju, da se upoznaju, ali da europljani izvan tog dijela dolaze u, e, u, u taj dio kako bi ga upoznali bolje. I na kraju, kad je riječ o liberalizaciji viznog režima, to je vjerojatno prioritet. E, komisija je bila u misiji u početkom svibnja i sada pripremamo procjenu e, aktivnosti e, e, njihovog režima, pogotovo onaj dio koji se odnosi na borbu protiv korupcije. Hvala. Hvala, gospođo Rucka Lavera. Igor Šoltes, biste li saželi? Hvala svim kolegama, izvjestiteljima i Digineers na njihovim komentarima. Zbog eh, svojevrsnih ograničenja vezanih uz samo izvješće, bilo je naprosto nemoguće sve u njega uključiti. Ali svakako pozdravljam sve ove konstruktivne e, vaše amandmane kojima će se izvješće poboljšati. Dopustite mi jednu rečenicu na kraju. Gospodin Flickenstein je e, spomenuo nešto vrlo važno. Ako Europska unija želi ostati pouzdani partner u ovome dijalogu, mi trebamo ispuniti vlastite obveze. I ovo je ključan trenutak e, da Kosovo dobije liberalizaciju viznog režima. Hvala. Hvala Igor Šoltes. Rekli ste nešto vrlo važno. Dakle, glavni izazov nama izvjestiteljima je da imamo ograničeno e, mje, ograničenu e, ograničenje u smislu veličine izvješća. E, za komisiju pak samo je nebo granica i mogu proizvesti izvješće od 100, 200 ili 500 stranica. Mi ne možemo, mi imamo ograničenje u smislu veličine izvješća i zato vrlo često slušamo kritike da nešto nismo dovoljno obradili. E, raspored za izvješće o Kosovu je jednak kao ne za e, Srbiju, tako da je rok za amandmane 30. kolovo za 11. ujutro. Sada dolazimo do sljedeće točke dnevnog reda e, o izvješće o Albaniji i sada dajem iz, riječ izvjestitelju, gospodinu Fleckensteineru. Dragi kolege i kolegice, Ove nedjelje će biti četvrti put da je Albanija priznata od Europske unije kao kandidat za član. E, četiri godine kasnije e, je Europska komisija e, pristala na otvaranje pregovora i zahvaljujem izvjestitelju na ovoj jasnoj formulaciji ja o preporuku podržavam iz uvjerenja. E, to nije e, samo stajalište mog kluba, već i od e, Pučana, Aldea i tako dalje. Pokazali smo u prethodnim raspravama da ne želimo ovu temu politizirati, napraviti stvari kluba. radujem se ovom e, odobravanju. E, Albanija zaslužuje ovu preporuku, međutim svi znamo da mnoge stvari nisu one, e, mnoge stvari onako kako se mi to predstavljamo. Albanija je karakterizirana time E, što jako napreduje u provedbi reformi koje smo tražili u svim ključnim prioritetima. Drugo, Albanija sada provodi ambicioznu reformu pravosuđa koja ide i dalje od onoga što je zatražila komisija 2010. godine kao uvjet za otvaranje pregovora. E, ovo, ova reforma je u punom toku i to e, ne pokazuje samo prve rezultate, već ima i zastrašujuće djelovanje na kriminal, pa je to vrlo dobar znak za budućnost. E, u javnoj upravi e, ona je već imala daleko promjene i reforme. Zašto naglašavam e, reforme mu pravosuđa? Jer je to od e, ogromnog političkog značaja. To je sveobuhvatna e, reforma koja pokazuje europske ambicije. U tome je sudjelovao cjelokupni parlament, ne samo vlada, uključujući i oporbu svi u parlamentu su sudjelovali u tome. Iskustvo e, reforme pravosuđa e, e, u Albaniji je dobar model za druge zemlje koje pregovaraju o pristupanju zemlje Zapadnog Balkana. Ta reforma će imati pozitivan učinak na druge zemlje kao ključni prioritet. Mora se još mnogo toga učiniti u borbi protiv korupcije, protiv organiziranog e, kriminala. Međutim, bez nezavisnog pravosuđa ta borba e, je nemoguća ili prilično teška. U izvještaju sam naveo i one stvari, one točke na kojima treba još poraditi. E, na primjer, zem, pravo na zemlju, na vlasništvo. Ako želimo da više poduzeća e, ulaže u Albaniji, onda se moramo pobrinuti za to da se zato stvore pravne osnove i povjerenje. A pritome možemo mi pomoći Albaniji. E, to treba još jednom e, reći u ovom tjednu prije vijeća. Veliki klubovi ovog doma e, su se jasno izrazile. Komisija je to također učinila. I stoga molimo vijeće da opet e, ne zapadne u neko neko samo pretvaranje stvari u lijepe riječi, već da to zaista bude pravo učinkovito djelovanje. Da, e, kako bismo otvorili i nekoliko poglavlja za Srbiju i Crnogor. Hvala lijepa gospodine e, Fleckenstein na ovom kratkom izlaganju o izvještaju u Albaniji. A sada ćemo dati riječ zastupnicima i i zastupnicama kolega Kukan, Boštinaru, Šoltes, Hači Đorđiju, Sakorafa, Epidideos. Mislim da je to sve. Šest govornika. Molim da svaki govori o dvije minute, otprilike. Gospodin Kukan ima riječ. Hvala predsjedniče, hvala Knutu Fleckensteinu, što je nam je dao uravnoteženu poruku za Albaniju. Želim jasno reći da e, podupirem e, poziv na otvaranje pregovora sa Albanijom. Ona je napredovala u procesu integracije. E, trebamo joj pomoći ne samo zbog Albanije, već i za E, e, našu vjerodostojnost. Ja sam uključen e, već godinama u politička pitanja ove zemlje. Naravno, imamo u Albaniji još uvijek političku polarizaciju, ali ipak je atmosfera postala konstruktivnija i albanski građani sada pozivaju svoje političare da se drže visokih e, standarda. Govorimo o e, reformi pravosuđa. To je vrlo duboka i robustna reforma. Ona e, zahtjeva mnogo vremena. To nije lako. Reforma ovakvog opsega se ne može napraviti prema, preko noći Želim čestitati i komisiji i e, Europskoj službi za vanjsko djelovanje što je pomogla e, Albaniji u tim naporima. To treba spomenuti jer je mnogo toga učinjeno. Albanija mora još mnogo toga napraviti. Slažem se s izvjestitelje e, po tom pitanju. Neću sada ništa dodati u smislu područja na kojima to treba napraviti. E, politika e, proširenja e, zasnovana na uvjetovanosti, to je dvosmjerna ulica. Ne smijemo postati taoci u uvjetovanosti. Ako se uvjeti ispune, onda moramo održati svoja obećanja. Inače riskiramo, stavljamo na kocku našu vjerodostojnost. Hvala. Hvala Edward Kukan. Igor Šoltes ima dvije minute sada. Izvolite. Hvala što ste mi dali riječ. I ja bih htio zahvaliti izvjestitelju na odličnom nacrtu izvješća. E, podupiremo gotovo sve točke koje je iznio. U ovoj fazi imamo jedan e, komentar o stavku 28. Pozdravljamo činjenicu da mm, sada govorimo o šteti zbog e, izgradnje e, hidrocentrale. E, međutim, moramo biti jači u toj formulaciji. Mm, više od 40 ovakovih projekata E, se sada provode u zaštićenim područjima. E, treba e, zaštiti, zaštititi rijeku koja je u zaštićenom području i nacionalne parkove. Naravno, mi smo svi za obnovivu energiju, za hidroenergiju. Međutim, vi, više od 2800 kilo megavata su sada planirani. To su zanimljiva ulaganja. Ja, Evropska investicijska banka i e, Evropska banka za razvoj. One ne bi smjele financirati projekte u zaštićenim područjama jer ne bi smjelo doći do izgradnje takovih objekata. Hvala lijepa gospodine Šoltes. Gospodin Hadži Đorđije ima riječ, izvolite. Hvala lijepa. Osobno se zahvaljujem gospodinu Fleckensteinu na njegovom radu kao izvjestitelju imamo dobru suradnju i dobar rezultat. Albanija je poduzela korake koje smo zahtijevali, ali mnoge se stvari moraju još dogoditi da bi se e, održao ovaj e, proces. E, moraju se držati Kopenhaškog sporazuma. Politički dijalog i zdrava demokracija kao i e, mišljenje oporbe mora biti ispoštivano. To su temeljni kriteriji koje, e, kojih se treba pridržavati svaka zemlja članica. E, međutim, o događaji prošlog prosinca u parlamentu to nije baš pohvalno nezavisnost pravosuđa je također važna kao i borba protiv organiziranog kriminala, trgovine ljudi, trgovine drogama. To treba suzbijati. Sloboda mišljenja, sloboda e, tiska i tako dalje, poštivanje ljudskih prava, poštivanje e, manjina. To e, treba reformirati i ispoštivati. Želimo Albaniju koja e, surađuje sa e, susjedima, koja poštuje njihov suverenitet. U toj klimi treba rješavati probleme kako eh, i ne zahtjeve vizavi eh, susjednih zemalja kao što je eh, rekao predsjednik Juncker u svojoj posjeti u veljači. Trebamo Albaniju usmjeriti na pravi put. Hvala. Hvala lijepa. Sada gospodin Epidideos ima riječ. Izvolite. Hvala lijepa. odluka vijeća da počne e, pregovore o pristup, pristupanju treba uzeti u obzir e, mnoga načela koje su spomenuli moji kolegi. Ja ću se koncentrirati na sljedeće. U Albaniji e, se na, napadaju manjine, naročito grčka manjina koja je najveća manjina u Albaniji. O tome smo mnogo puta govorili. E, kršenja tih prava se stalno događaju. E, pravo na vlasništvo je, se krši. Mm, e, mm, ruše se crkve, a zemlja se oduzima grčkim vlasnicima, naročito na obalnim područjima oni se prodaju velikim kriminalcima ili se stavljaju na dražbu. Ima i drugih elemenata koje kritiziramo. E, ekspanzionistička politika Albanije je također nešto što moramo uzeti u obzir i kritizirati ako Albanija želi pristupiti Evropskoj uniji. Gospodine Epidideos, hvala lijepa. Gospodin Boštinaru ima dvije minute. Hvala predsjedatelju. Kolege i kolegice, pozivam vas da se prisjetite odakle smo počeli 2014. E, Koliko smo imali kontroverznih rasprava u Albaniji. E, kako je bila a, oštra borba između SID-a i EPP-a. Međutim, sada imamo izvještaj u kojem e, imamo široki konsenzus. A to, tu moramo odati e, priznanje Albaniji. Oni se mogu s pravom ponositi e, ovim napretkom. pa se komisija i vijeće moraju donijeti odluku da se otvore pregovori s Albanijom. Ja bih pozdravio e, potpunu sukladnost Albanije sa našom vanjskom i sigurnosnom politikom. To je impresivno i to je e, model za druge zemlje Zapadnog Balkana. Mm, mm. E, Albanija igra pozitivnu regionalnu ulogu E, e, e, premijer Albanije i vlada Albanije igraju tu vrlo pozitivnu ulogu. Mi kao parlament smo uspjeli potaći napredak u Albaniji zbog mudre suradnje klubova u parlamentu i naše vrlo mudre odluke da prestanemo međusobnu borbu oko pitanja Albanije i Makedonije. Stoga zaključujem e, još, e, još jednim pozivom kolegama da nastave u tom duhu jer imamo tu još jedan slučaj e, moramo našim pridruženim partnerima pokazati da smo vjerodostojni. A sada imamo Sjevernu Makedoniju. Moramo reći kolegama i prijateljima da postoje crvene linije koje se nikada ne mogu preći, a ako se to dogodi, onda u našim klubovima mora doći do primjerenih odluka. Hvala gospodine Boštinaru i nakra gospođa Sakorafa. Izvolite. Hvala. Hvala na ovim izjavama. Ako želimo govoriti o uvjetima i zahtjevima, trebamo naglasiti prava manjina. To su kolege naglasili. E, rečeno je s pravom da Albanija je opredjeljena za reforme, bolji život, bolje obrazovanje, bolji život manjina. Trebamo međutim imati na umu i druge manjine Rome, ali niste spomenuli najveću manjinu, a to su Grci. Prošle godine je e, Albanija izglasala okvirni e, zakon o pravima na vlasništvo manjina umjesto da je ispoštivala standarde Europske unije, ona je započela arbitrarne akcije što se tiče vlasništva e, pripadnika manjina. E, e, nema recimo obrazovanja na grčkom jeziku, vlasništvo nad zemljom nije jasno, ima E, Himara i e, Avlona, to su e, sela koja nemaju prava. Znate što se dogodilo prošle godine? Vlasnicima, grčkim vlasnicima zemlje. To krši prava manjina na vlasništvo. Ima još jedna stvar. Albanska je vlada razorila zgrade i objekte koji su u vlasništvu e, grčke manjine. Nastojala ih je e, istjerati iz Himare. E, usprkos preporuka pravobranitelja, albanskog pravobranitelja. Hvala lijepa. Ne, nitko nije drugi zatražio riječ, pa ću sada dati riječ predstavniku komisije. Gospođo Kalavera, imate riječ. Hvala vam. E, pa počet ću s tim što ću reći da, e, e, da komisija nema tolika ograničenja što se tiče broja stranica. Imamo, imamo ograničenje u odnosu na prijevode do duše, ali možemo pisati malo šira izvješća. Nije, nije bitan toliko broj stranica, već jedinstvenost poruke koju imamo i oni ključni aspekti koje želimo iskomunicirati. I u tom smislu naravno da ću e, čestitati gospodinu Fleckensteinu na ovoj rezoluciji, a i želim e, prenijeti da cijenim e, općenito podršku parlamenta i ovim bezuvjetnim preporukama komisiji da otvori pregovore s Albanijom. Budući da je status kandidata dan u e, lipnju 2014. Od tada je Albanija prošla ključne reforme i e, prošla je kroz ključnih e, pet prioriteta. I ove preporuke su dobro utemeljene, mi stojimo iza njih. Želim reći da naravno svi razumijemo da je potreban napredak kako bismo nastavili i konsolidirali do sada postignuto i u tom smislu mi e, cijenimo da e, je ovdje sadržan vrlo solidan set e, preporuka i mislimo da bi bilo korisno da to ima učinka na tehničku raspravu u Albaniji. Nacrt rezolucije nam govori nešto o o ključnoj ulozi koju je, e, koja je dana međunarodnom monitoringu. E, želimo da se nastavi politički dijalog. E, zadovoljni smo napretkom koji je zabilježen na području vladavine prava, borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije zatim e, koracima koje se poduzimaju kako bi se osigurala prava manjina, a i prava na imovinu. Što se tiče Ureda za regionalnu suradnju, ta platforma e, je vrlo važna za cijelu regiju. Zajednički želimo maksimizirati izglede za e, pomirenje u tom smislu zahvalni smo gospodinu Fleckensteinu i drugim zastupnicima u parlamentu koji su pridonijeli ovom izvješću. Hvala. Knut Fleckenstein, sažetak. Evo, odustat ću od toga, mislim da je sve rečeno. Mi ćemo vrlo brzo moći izraditi zajednički dokument i nadam se da će vijeće sljedeći tjedan jednako tako biti jasno i jednoglasno po ovim pitanjima. Hvala. E, sada ovaj plan za izvješće isti je kao i za izvješće Kosovo i Srbiju. Dakle, 30. kolovoza do 11 sati. Prije nego što zaključimo prvi dio sastanka, podsjetit ću vas, upravo sam prebrojao više, e, od više od 70 e, članova, samo 7 ih je prisutno i oni su naočito najbolji i hrabri su što su ostali do kraja. Ali podsjetite kolege da imamo zajednički sastanak sa Libeom u PHS-u e od pola tri pola, dva, e, pola do pola četiri, zatim u in kamera predsjedništvo od e, pola četiri do pola pet, kao uvod u sastanak sa gospođom Mogherini, a nakon toga imamo zamjenika ministra Irana u ovoj prostoriji. Pola pet do pola šest. Sutra ćemo imati još dodatnu točku na dnevnom redu, situacija u Kišinjevu, u Moldovi, a sada svima želim dobar tek i hvala vam na dobrim raspravama u Srbiji, Kosovu i Albaniji.